Postoje prijetnje sigurnosti i jedna od tih prijetnji su masovne imigracije, islamizacija i terorizam. To sve možemo pripisati masovnoj imigraciji. Slušamo o zloglasnim vanjskim i sigurnosnim politikama Europske unije, a te politike nisu smanjile prijetnje, nego upravo suprotno oduzele su zemljama članicama njihovu suverenost. Europska unija nije provala nikakve hitne mjere. Naravno da nam treba suradnja i da trebamo razmjenjivati informacije između zemalja članica. To je vrlo učinkovito u suzbijanju glavnih prijetnji s kojima se suočavamo, a to su masovne imigracije, islamizacija i terorizam. Naše preporuke su stoga jasne. Ne želimo daljnju europsku politiku u ovom području ne želimo daljnju suradnju sa Turskom, nego usku suradnju sa Rusijom i SAD-om. Hvala gospodin eh, Charlie Weimers iz ECR-a. Izvolite. Hvala. Kada sam došao u Brisel prije otprilike pet godina, imao sam jasnu sliku onoga što bi trebala značiti vanjska politika. Riječ je o suradnji između zemalja koje daju zajedničke doprinose. Švedska i druge zemlje su inače mogle voditi autonomnu vanjsku politiku. No, uskoro sam shvatio da postoje neke sile koje se svim snagama operu u tom e, sustavu. Dakle, želi se uspostaviti jedna čvršća europska veza i na, i na taj način se želi preseliti, prebaciti sve u Brisel. Prošle godine smo u jednoj rezoluciji govorili o europskim snagama, a sada govorimo o kvalificiranoj većini što bi trebalo zamijeniti pravo nacionalnog veta. To dovodi u pitanje transatlantsku suradnju i e, također odobravanje naroda. Hvala. E, Riječima gospodin Miljan Mon. Izvolite, Imate jednu minutu, hvala. Prethodni govornik nije ovdje. Hvala. Europska unija je politički projekt koji se temelji na vladavini prava i osnovan je kako bi se suzbio nacionalni E, nacionalna radikalnost e, u Europi e, međutim ima onih koji gaze čak vladavinu prava ili koji bježe od nje. Danas u ovoj vijećnici ćemo jednog bjegunca od pravde čiji znači, jedini sugovornici bi trebali biti sudovi pred kojima bi trebao odgovarati za svoje zločine. No, reći ću sada na drugu temu. Povjereniče Bore, govorimo o jednoj multipolarnoj Europi i mi moramo biti globalni igrač kako bismo obranili svoje vrijednosti i interes. Ako budemo međusobno podijeljeni nećemo ništa ostvariti. Želim zahvaliti izvjestiteljima na njihovim izvješćima jer su ona vrlo potpuna, a naročito želim naglasiti činjenicu da je gospodin Danžan savio naglasak na obranu koja je sve važnija za Europsku uniju i na sreću smo u posljednje vrijeme imali dosta napretka u ovom području. Hvala, gospodin Sven Mikser. E, ja ću se ograničiti na e, izvješće o sigurnosnoj politici. Dakle, Europska unija u području obrane je kasno krenula i zbog toga čini se da još ima kolega kojima je vrlo nelagodno razgovarati o obrani Europskoj uniji u istoj rečenici. Vjerujem eh, da postoje dvije glavne struje među kritičarima europskih ambicija. Dakle, prvo oni koji iskreno vjeruju da se svi sukobi u svijetu mogu, koristiti, eh, mogu riješiti bez korištenja vojne sile, a eh, druga struja je ta koja smatra da bismo trebali NATO prepustiti sve vojne operacije. Ja ne vjerujem prvoj struji, a kada je riječ o drugoj struji, njoj se više priklanjam kada je riječ očito o suradnji sa našim prekoatlantskim prijateljima, ipak smatram da ćemo u nekim prilikama morati djelovati samostalno i zato nam trebaju potrebna sredstva. U ovom domu sam čuo kolege koji se žale na ograničenu ulogu Europske unije u rješavanju svjetskih kriza i sukoba i na našu ograničenu sposobnost igranja takve uloge koja je u suprotnosti sa ambicijama u našoj strategiji. Dakle, to ovisi o, raspolaganju kapacitetima koji nisu jeftini, niti su besplatni. Dakle, ako ne želimo da to ostane samo na praznim riječima, onda treba osigurati i potrebna sredstva. Hvala, gospodine Austribiću. Se sljedeći imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice, visoki predstavniče kolege. Želim zahvaliti izvjestiteljima na izvrsno obavljenom poslu. Europske politike bilo u području vanjskih poslova i u području obrane moraju biti i popraćeni zajedničkim djelovanjima. Dakle, uz jačanje interoperabilnosti naših sigurnosnih i obrambenih kapaciteta moramo biti svjesni i e, prijetnji koje se pojavljuju blizu naših granica. Iz tog razloga politika za jugoistočno susjedstvo treba biti popraćena i vanjskom politikom e, i obranom. Dakle, trebamo sklopiti europska partnerstva koja se temelje na e, djelovanju i to ponuditi našim susjedima. Popis takvih partnera se smanjuje, a oni zaslužuju da iste odgovarajući status u našim europskim politikama. Nadalje, e, gospodarski interesi ne smiju imati pravila sa našim obrambenim interesima. E, ovakvi projekti poput e, Sjevernog toka 2 ne rade se samo o gospodarstvu, nego upravo o suprotnosti e, zapravo se koriste geopolitičkim interesima kako bi se primijenili destruktivne politike u Libiji i Siriji. Hvala. Sljedeća je gospođa Zovko iz Redova Pučana. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. S obzirom na ambicije naše nove geopolitičke komisije o E, tome da e, naša vanjska politika ima učinak e, na globalnom planu. Ova rasprava, ova dva izvješća je doista veliki korak naprijed. Želim čestitati gospodinu Mekaliseru i gospodinu Donžanu na izvjesnim izvješćima koja su izradili. I u oba izvješća Europski parlament jasno priznaje i izričito navodi da niti jedna europska zemlja ne može samostalno E, suočiti se sa izazovima iz ovih e, područja s kojima se sada suočavamo. Za mene je ključno pitanje u tom pogledu odnos Europske unije sa Zapadnim Balkanom. Osim e, ukupnih ciljeva iz ove politike, trebamo ove zemlje povesti u okrilje Europske unije, što ne i zaslužuju. Također, e, zajedničke misije poput e, operacije Eufor Altea u Bosni i Hercegovini, to je bila prva uspješna europska misija na našem kontinentu, igraju ključne uloge u sigurnosti i stabilnosti Europske unije i europskog kontinenta u cijelosti mi kao parlament e, trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo pokazali e, da ta regija ima europsku perspektivu i trebamo jačati mm, uključenje parlamenta u osmišljavanju financijskih e, instrumenata i ja se zalažem za to da parlament dobije jaču nadzornu ulogu u upravljanju ovim programima. Pa poštovani kolege, u našem e, neposrednom susjedstvu, u Zapadnom Balkanu, imamo zemlje koje pripadaju Europskoj uniji, to je sigurnosno pitanje i trebamo to sada prihvatiti kao činjenicu i raditi na proširenju i dovršiti ono što smo započeli. Hvala. Hvala, sada dajem riječ Joachimu Šusteru koji će moći sada malo duže govoriti. Gospodine, izvolite. Trideset 30 sekundi više. Gospođo predsjednice, mislim da nema sumnje da e, trebamo produbljenje suradnje na ovom području sigurnosne obrane politike. E, Trump je postao partner. E, Rusija se tu radi na provedbi vlastitih interesa i dosta konflikata se rješava vojnim putem. No odlučujuće je da Europa ne radi uže na području e, e, obrane. Ja uopće recimo ne mogu shvatiti zašto intenziviranje suradnje je pove treba biti povećano sa drastičnim povećanjem e, proračuna za naoružanje jer kao prvo i e, ako je europska e, oružana suradnja snažnija znači li to da trebamo još više novaca za naoružanje i čini mi se da s većim naoružanjem ne možemo riješiti ove sukobe. Treba nam sigurnosna i obrana politika koja će snažiti na, na e, će se temeljiti na e, ograničenju naoružanja i na diplomaciji. Gospodin Šuster. Zahvaljujem e, gospodin Ključuk, e, zahvaljujem na, izvješćima izvjestitelja. E, što se tiče pitanja sukoba hibridnih ratova i terorizma, Europska unija treba igrati globalnu ulogu kako bi zaštitila svoje građane, no isto tako demokracija e, e, e, i, i ljudska prava su ključna u svemu tome. Bliski istok praktički gori događaj tamo imaju izravnog učinka na nas ovdje. Europska unija stoga treba osnažiti svoju susjedsku politiku, treba promicati stabilnost i suradnju sa zemljama. Osim toga, Europska unija hitno treba uvjerljivu strategiju proširenja na Zapadni Balkan. Proširenje i dalje e, je jedan od naših najboljih alata vanjske politike. Trebamo ostvariti ono što smo e, obećali za ovu regiju i Zapadni Balkan treba zadržati u e, Europi. Gospodin Andrius, e, gospođo predsjedavateljice, zahvaljujem na izvrsnim izvješćima mojih kolega. Ja imam tri e, napomene. Prvo, naša prvi cilj vanjske sigurnosne politike treba biti jasan Europa mira i sigurnosti to možemo samo postići proširenjem i integracijom. E, uspjeh e, Ukrajine jedini je instrument e, kako možemo utjecati na Rusiju u smjeru prema demokracije. Osim toga, što se tiče sigurnosnih političkih pitanja, rezultat treba biti strateška autonomija. I na kraju, kada govorimo o strateškoj autonomiji NATO, ja bih predložio da se koristi mnogo jasniji jezik. Treba nam NATO e, na europskom kontinentu zbog agresivnih e, susjeda i zbog toga što susjedstvo Europske unije postaje nestabilnije. Treba nam e, diplomacija, i, a i vojna snaga kada bi stabilizirala naše susjedstvo. Gospodin luksman jedna minuta. Hvala lijepa. Čestitam našim izvjestiteljima možemo vidjeti da su priče o oslobođenju i napretku kojima se krenulo 90. E, godina sada nešto što možemo baciti u kantu za smeće. Imamo prilike vidjeti da svaki puta kada se ponovno pojavi nekakva kriza e, se ponašamo kao djeca i trčimo u naručje svojih američkih zaštitnika. Ako želimo biti neovisni, ako želimo imati težinu u ovom opasnom svijetu, moramo se ponašati kao odrasli. Ako to želimo, moramo imati odgovarajuća sredstva da to činimo i konstruirati europsku obranu jer postojeća situacija je neodrživa. Ne možemo slati francuske vojnike da umiru u Sahelu, ne smijemo dozvoliti da e, zemlje, e, određene države članice troše ogromne svote kako bi e, gradile europsku obranu, a drugi to odbijaju. Važno je odabrati i zahvaljujem izvjestiteljima na vrlo jasnim formulacijama u izvješću. Hvala, gospodin Mandel kolegice i kolege. Ja ću glasovati za oba izvješća. Zahvaljujem Davidu McAllisteru i gospodinu Johnu na izvješćima i osobito na formulaciji da se sigurnosna situacija u Europi je dramatično pogoršala. To za nas znači važnu zadaću i važnu zadaću za Europsku komisiju, a osobito i za vijeće E, iz tog razloga i iz drugih razloga treba nam novi europski ugovor. Lisabonski ugovor je zastario. Mi e, da ne možemo nositi sa današnjim izazovima. Trebamo e, snažniju Europu prema vani i više slobode prema unutra. I taj trebamo osigurati da se načelo E, jednoglasnosti nije dobro u, ovom kontekstu. Mi moramo moći donositi odluke ne, jer ne donositi nikakve odluke je zapravo najlošija odluka. Europa mora imati mehanizam donošenja odluka i ja očekujem i mislim da govorim u ime brojnih u ovom parlamentu da se e, trebamo pobrinuti za to da osobito na području sigurnosne i obrambene politike e, se omogući takvo donošenje odluka. Nikos Androlakis iz SIDA, jedna minuta. nestabilnost i neprijateljstvo se povećavaju i doista to čini još hitnijim da imamo zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, no nažalost mi smo još daleko udaljeni od toga i e, određene države članice E, omogućile su e, važna pitanja, pitanja koja su važna za sigurnost europskih građana, a to sada rješavaju ljudi kao što su Trump i Erdogan. E, neki ljudi ne razumiju što znači imati susjedne zemlje koje ne poštuju međunarodna prava. Grčka primjerice dosta troši na obranu. Imamo kao rezultat toga pati obrazovanje i neka druga pitanja. Neke male zemlje ne mogu snositi sve odgovornosti pred e, ovakvim prijetnjama e, mi moramo kao i u prošlosti pokazati solidarnost i moramo biti E, neovisni u Europi imati vlastite vojne strukture i čini se da je to jedini put naprijed za budućnost. Hvala, gospodin Peters. Zahvaljujem objem obojci izvjestitelja na izvrsnim izvješćima E, mi se ovdje bavimo e, vrlo aktualnim politikama. Multilateralni svjetski poredak uzdrman do temelja. Mi e, se moramo usredotočiti na UN i NATO. Sporazumi se ukidaju. Treba nam multilateralni svjetski poreda koji će osnažiti multilateralnost. Evropska unija treba izgraditi vojne sposobnosti koje se mogu e, upotrijebiti brzo i autonomno. Potrebna nam je e, europska strateška autonomija na području obrane i taj cilj nije postignut. E, ja bih pozvao države članice da učine sve što je njihovoj moći u tom smislu da kako bismo do kraja parlamentarnog mandata imali e, učinkovitu, djelotvornu i brzu europsku obrambenu politiku zato što u svibnju 2018. milijuni europskih građana e, su glasovali za zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Hvala. E, ja želim zahvaliti na e, objema obojci izvjestitelja i mislim da e, trebamo biti ambiciozni u ovoj u ulozi naše diplomatske i e, gospodarske aktivnosti moraju biti osnažene u tom smislu, ali ni to nije dovoljno jer u našim e, susjedstvu postoje nepredvidljivi režimi Sirija, Irak, Iran i Rusija. Mi trebamo povećati našu otpornost, izgraditi naše kapacitete, drage kolege, autoritarni režimi razumiju e, dijalog samo s moćnicima mi e, ako želimo biti e, moćan e, čimbenik u svemu ovdje, mi moramo imati odgovarajuće sposobnosti i kapacitete i trebamo imati resurse za to i 2% za obranu u svakoj državi članici treba biti minimalni cilj. Hvala, gospođa Bočkor. Ja bih e, željela srdačno e, čestitati izvjestiteljima Europska unija i Mađarska podržavaju integritet i neovisnost Ukrajine kao i e, rješenje koje će se postići pregovorima da se brzo vrati mir u tu zemlju ovaj format je pridonio tome da je, su procesi ponovno pokrenuti. Nadam se da ćemo ovim konfliktima stati na kraj. Bivša vlada imala je nacionalističku politiku i ugrožavala je prava manjina, a sadašnji predsjednik je pozvao ukrajinske građane na suradnju i to je pozitivan signal. Vjerujem i nadam se da će zakonodavstvo e, to također reflektirati. E, Europska unija mora igrati aktivnu ulogu u stvaranju mira u susjednim područjima, no trebamo pozvati i na pridržavanje prava manjina. Hvala, gospodin Bilčik ima riječ jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjednice i gospodine visoki predsjedniče. Ja želim zahvaliti izvjestiteljima na izvrsnim uravnoteženim izvješćima i reći ću e, nešto o VSP-u. E, važno je osnažiti europske alate i institucije ako želimo braniti multilateralnost i europske strateške interese u svijetu. Mi posebno moramo održati našu obvezu prema susjedstvu Europske unije, jer to susjedstvo je e, e, zapravo e, teren na kojem testiramo našu vanjsku sigurnosnu politiku. Znači, što se tiče Zapadnog Balkana, ne očekujemo tu uspjeh Kine ili Turske, no sam ne može uspjeti tu. Mi se moramo udružiti i s komisijom i državama članicama kako bi ostvarili opipljive rezultate i kako bi na Zapadnom Balkanu osigurali odgovarajuće, e, e, odgovarajuća kretanja. Hvala vam. I što ste se držali vremena, gospodin Van Dalen iz Pučana jedna minuta. Zahvaljujem. Nizozemska, e, kao i većina e, država članica, trenutačno e, organiziraju svoju obranu u okviru NATO-a. Ja bih želio da to tako i ostane i to je forum za suradnju nacionalni parlamenti odlučuju hoće li e, svoje muškarce i žene slati u opasne regije na ovom e, forumu. E, Moja zemlja uskoro će ostvariti postotak od 2% u okviru NATO-a. Europska izvješće o Europskoj uniji ne poziva da se uspostavi vojska Europske unije, već de facto u okviru 119-120 e, se poziva na e, angažman država članica. U tom smislu je NATO važan i Europa treba e, surađivati sa nato Gospodin Furlas, ispučena jedna minuta. Zahvaljujem gospođo predsjednice. Što se tiče pitanja o kojem sada raspravljamo, moramo se prvo pitati sami kakvu Europu mi zapravo želimo, kako želimo da naša ta vlastiti, naš dom izgleda. Ja smatram da trebamo snažnu Europu e, Europu koja neće trebati treće države kako bi jamčila sigurnost jer smatram da se Europa sama može brinuti za vlastitu sigurnost. E, ne prijetnje imaju e, utjecaj, važan utjecaj i svaka država velika ili mala treba u tom smislu biti ravnopravna i građani trebaju sudjelovati u tim odlukama za zajedničku budućnost i to je Europa za koju se trebamo boriti i to treba biti zajednička budućnost za sve. Hvala. Gospodin Karas, jedna minuta. Gospodine dopredsjedniče Borele, mislim da slika govori više od tisuću riječi, a slika e, koju danas mi dobivamo e, u ovoj raspravi o jako i Iranu s jedne strane i e, komisija, ono što nam predstavlja komisija s druge strane, Europski parlament u ovoj raspravi o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politiki, politici e, ova promjena e, mjesta na kojima sjedimo pokazuje da zapravo nemamo tu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. I ta slika pokazuje i određenu e, fragmentiranost. No ako smo fragmentirani nismo vjerodostojni, a kad smo fragmentirani ne možemo djelovati i ako je komisija glasnogovornik našeg kontinenta u svijetu i ako Europska unija e, treba sudjelovati u toj svjetskoj politici, onda nam je potrebna zajednička sigurnosna i obrambena politika i stoga vas molim da učinimo sve što je moguće kako bismo stvorili obrambenu e, uniju, sigurnosnu uniju i političku uniju jer u toj raspravi vi igrate vrlo važnu ulogu i molim vas da stanete na kraj ovoj igri gdje se samo mijenjaju određena, e, određene funkcije. Ja e, apeliram na to da se založite za snažnu Europu u svijetu. Gospodin e, Kristofor. Ja moram reći, čestitam e, kolegama e, na izvrsnom izvješću koje su sastavili, po mom mišljenju, snažna sigurnosna i obrambena politika u Europskoj uniji je nešto što e, predstavlja e, ogroman izazov. E, to je od ključne važnosti i to, to, to, nam je trebalo još jučer. Već sada značajno kasnimo. Ako Europa treba zaštititi svoje granice, i e, ispuniti obvezu zaštite svojih e, građana, onda mora e, osigurati novac u proračunu kako bi već sada počela graditi tu sigurnost i obranu. Turska nikada ne može E, ići u smjeru okupiranja Cipra i slično da smo imali zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. E, države članice Europske unije moraju e, nešto poduzeti i gospodine Borele bilo bi dobro da države članice poduzimaju odluke u okviru solidarnosti i da poduzimaju da djeluju protiv bilo koje prijetnje koja je usmjerena na Europsku uniju i bilo kakvo narušavanje teritorijalnog suvereniteta. Hvala gospođa Virkonin, gospođa Tomašić, Dali i Demirel su eh, se javili u okviru eh, javljenja za riječ. Gospođa Virkonen. Gospodine predsjedniče, u proteklih e, godina zajednička sigurnosna i obrambena politika ostvarila je značajan napredak. Međutim, ako želimo biti e, snažni, ujedinjeni, onda moramo biti još više ujedinjeni i brži u našim reakcijama. No, sa ovim zahtjevom jednoglasnih odluka to neće funkcionirati. Stoga ja podržavam prijedlog AFETA da za kvalificiranom većinom za e, pitanja koja su e, već predložena ljudska prava, e, civilna zaštita, primjerice, to su pitanja koja se mogu rješavati na taj način samo temeljem odluka šefova vlada. E, mi e, tako možemo biti brži i uvjerljiviji u globalnim forumima. Tražili ste riječ? Hvala. Kao prvo čestitke kolegama koji su pripremili izvješće. Ideja ZVSP-a e i e sop a bi prije nekoliko godina bila jednostavno previše ambiciozna teorija, ali danas s obzirom na razvoj događaja i globalnu situaciju Došli smo u situaciju kada je moguće razmišljati o tome da osim e, zaista dobrog, solidnog gospodarstva, također imamo i okvir koji će štititi e, međunarodno poštovanje međunarodnog prava kako bismo osigurali među ostalim e, sigurnost energetske opskrbe. To je također nešto što nam može omogućiti da se borimo i protiv vojnih prijetnji, ali ne radi se samo o tome da mi želimo osigurati obranu. Radi se o tome da ćemo tako dugo dok je Erdogan partner to žaliti. Istočni Mediteran, Cipar, e, sva ta područja imaju e, naziv problema, a to je ekspanzija Turske. Hvala, izvolite gospođo Tomašić.

već ulazeći u njihovu srž i aktivno radeći na njihovom uklanjanju. hvala lijepa. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Klardeli. Hvala. Za razliku od ovog izvješća ja ne pozdravljam provedbu PESCO-a, ne mislim da e, trebamo ići dalje u smjeru ostvarivanja odredbi iz ugovora iz Lisabona, nešto čemu smo u Irskoj dva put glasali, a isto tako e, ne sviđa mi se gaženje koncepta irske neutralnosti. mi ćemo zaista se oštro boriti protiv bilo kakvog smjera u, e, koji ide e, prema glasanju kvalificiranom većinom, zato što nije nešto što je u interesu građana. Nova bijela knjiga Europske unije o sigurnosti i obrani koju tražite bio bi novi korak, ali ne povoljni korak. To je nešto što gura Francuska i u uh, cilju je novih projekata u okviru pesco gdje francuski Macron izgleda želi vrlo odlučno naoružati Europu, a istovremeno u potpunosti ignorira problem sa uh, mirovinskim sustavom u vlastitoj zemlji. Ako želite učiniti Europu sigurnom, onda se prestanite miješati u situaciju u drugim zemljama. Važno je spomenuti članak 2.4 Europske povelje gdje se govori o, o uh, sprečavanju ograničenja suvereniteta. Ako želite biti sigurni, to je nešto što trebate ispoštovati sudjelovati. Hvala militarna mobilnost, e, sigurne ulice, e, sve su to neke natuknice i naravno Europska unija e, sada treba rezati neke socijalne i poticajne projekte i sve to ubaciti u lobi za naoružanje. Time se narušava europsko pravo i da, i da se novac troši za, iz europskog proračuna za vojne svrhe. E, sigurno je da je svjetska politička situacija krka i ima brojnih konflikata. Međutim, e, ne trebamo na ovaj način djelovati, e, poticati zapravo e, izvoz e, oružja iz država članica. To još samo pogoršava konflikte. Mi e, moramo stati na kraj izvozu oružja. Mi moramo stati na kraj toj spirali oružanja. Prestanite s tim. Mi trebamo braniti ugovore o razoružanju. To će biti održiva sigurnosna politika, a ne ovo što sada radite. Ovo je vrlo zapaljivo. E, pozivam sada predsjednika Europske komisije da kaže nešto. Excuse me, president. Oprostite, gospođo predsjedateljice. E, primao sam e, određene upute, događaju se stvari jer izvan ovih prostorija sukobi se nastavljaju. Ja mislim da e, smo čuli vrlo zanimljive doprinose velikoj raspravi koja se tiče zajedničke e, vanjske i sigurnosne politike. Netko je rekao Mislim da ste sjedili tamo, a, rekli ste mi sjedili ste tamo, a promijenili ste mjesto. Da, tamo je komisija, ovdje je vijeće. A dobro znate da je predstavnik netko tko istovremeno i predstavlja vijeće, a isto tako zasjeda eh, u kabinetu komisije. I dok je situacija takva, moram mijenjati mjesto. A da to više ne bi bilo tako, trebalo bi mijenjati odredbe ugovora. Mislim da to nije nešto što ćemo učiniti večeras. Zato što nam za to treba ipak nešto malo više vremena. Da, Ne razumijem neke od zastupnika koji se boje da ćemo stvoriti e, nekakvo čudovište koji će biti u službi multinacionalnih kompanija, da ćemo se baciti u federalistički ponor. Gledajte, danas, željeli mi to ili ne, komisija je zapravo jedno tijelo koje je tijelo zajednice, koje je neko tijelo djelomično federalne naravi, ali nema potrebne ovlasti, odnosno nema takve federalističke ovlasti. Ako kažete da ona sada, pa dobro, ako nema ovlasti, zašto smo onda stvorili obrambenu uniju? jer obrambena unija zapravo nema nikakve veze sa e, zapravo politikom e, obrane koja je političke naravi, već se zapravo tiče e, industrije obrane. To su ipak dvije različite stvari. Međutim, željeli mi to ili ne, mi danas živimo u jednom svijetu u kojem zajednička vanjska politika je politika koju jednoglasno kreira vijeće. Ipak je to još daleko od nečega što bismo mogli nazivati federalizmom, kao što su neki od vas to učinili. A obrambena politika je zapravo ista stvar. Ja stoga ne razumijem taj strah koji su ovdje neki izrazili i prema kojem ćemo se mi da baciti u nekakvu crnu rupu federalizma. Daleko smo mi od toga i tekako daleko. Ja mislim da Europska unija treba produbiti svoju sposobnost da zajednički djeluje u svijetu. Iskreno u to vjerujem. Među zastupnicima u ovom domu postoje neki koji u to ne vjeruju. Ja iskreno u to vjerujem i kada sam se predstavljao kao kandidat za ovo radno mjesto, ja sam među ostalim rekao da europljani putem naše unije trebaju biti u stanju imati mogućnost e, snažnijeg, ciljanijeg djelovanja i upravo zato nužno je da djelujemo zajedno i da e, kreiramo zajedničku politiku. Međutim, zajednička politika ne znači jedina i jedinstvena politika. Sjećate se, imali smo zajednicu kada nismo imali jedinstveno tržište, imali smo e, određene zajedničke gospodarske politike ili monetarne politike, ali nismo opet imali svu, e, svi jednaku valutu. Koliko nam je uopće trebalo da zapravo od zajedničke valute prijeđemo na jedinstvenu valutu? Jako dugo koliko nam je trebalo da se na taj način, e, tako možemo reći, odjeknemo dijela možda monetarnog suvereniteta. Ali kad govorimo o obrani, miru ili ratu, o e, međunarodnim e, odnosima, to je nešto što mnogi ipak doživljavaju sastavnim dijelom e, suvereniteta svake pojedine države, pa je možda stoga e, zapravo teže prijeći sa zajedničke politike na e, jednu politiku. I vjerujte mi, ja ovo što ovdje stoji uistinu živim Mnoge su nam stvari kako bliske. Evo, konkretno situacija u Libiji. Čim se povede rasprava o Libiji, odjednom krenu rasprave s nacionalnog gledišta, koje se ponekad e, i tekako razbuktaju i stajališta se razlikuju. I u tome je zapravo naša slabost. Dakle, moramo biti u stanju doći do situacije u kojoj zajednički odlučujemo ne jednoglasno, već kvalificiranom većinom. I ovo izvješće zapravo pokazuje koje su poteškoće koje imamo dok tome nije tako. I zato pozdravljam to izvješće. Ja se nadam da ću imati prilike ovim temama raspravljati s vama još i izravnije, zato što Europa mora osnažiti svoje kapacitete za djelovanje svuda u svijetu ne možemo e, se uljuljkati u razmišljanje da ćemo sve naše probleme riješiti unutar vlastitih granica. Ne. Sve, klimatske promjene, migracije, svi problemi s kojima se suočavaju e, zapravo su geopolitičke naravi. Geopolitika je sada moderna riječ, ali da, sve je geopolitika. I zaista trebamo biti snažan geopolitički akter, imati odgovarajuću e, vojnu i diplomatsku sposobnost koja je snažna. Možemo birati između toga da budemo akter, dakle player, kako se to na engleskom eh, često kaže, ili da budemo oni s kojima se igra. Samo još jedan element eh, negdje na igralištu. A ja želim da budemo akteri. Mi još uvijek ne znamo možda kakav aktor želimo biti. Kad vidimo ovakvo izvješće, mislim da je jasno da je to pitanje koje je ključno za budućnost naše Unije. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi. E, hvala i vama, gospođo predsjediteljice. Žao mi je, mislim da je šteta što nismo imali više zastupnika zainteresiranih za ovu raspravu koja je E, ovako važna. Zahvaljujem svima vama koji ste ostali ovdje ovako kasno i sudjelovali u ovoj vrlo zanimljivoj i odlučujućoj raspravi za našu budućnost, budućnost kao nas, kao društva u e, turbulentnom svijetu. Hvala. Hvala vam. Sada u ime dva izvjestitelja također zahvaljujem na ovim pohvalama. Gospodin McAllister ima riječ. Madam Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, kolege. Visoki predstavnik e, i potpredsjednik sada je govorio o čitavom nizu stvari. S obzirom na to da je prilično kasno i e, prekoračili smo raspored, bit ću vrlo kratak. Želim svima zahvaliti na doprinosu u raspravi. Želim vam zahvaliti na iskrenoj i otvorenoj raspravi. E, bilo mi je zadovoljstvo vidjeti da većina govornika u ovome domu podržava djelovanje prema snaženju zajedničke e, vanjske i sigurnosne politike. Mnogo je još posla pred nama, posebice e, pritom mislim pregovore o budućem višegodišnjem financijskom okviru imajući u vidu te pregovore koji nas čekaju, dragi gospodine Borel, želim reći da ne samo da moramo osigurati agvatne financije, već isto tako i koherentnost, fleksibilnost i adekvatnost e, instrumenata. Također želim zahvaliti e, visokom predstavniku na tome što ne samo da smo mi ovdje ovako kasno, nego što je i on ovdje tako kasno i mislim da to jasno pokazuje njegovo poštovanje prema Europskom parlamentu. Hvala, sada dajem riječ gospodinu Danžanu. Izvolite. Hvala lijepa, zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Čuli smo čitav niz zanimljivih doprinosa. Žao mi je što su neka izlaganja e, zapravo obilježila obilježili iskazi određenog opreza i pozivanje na udaljavanje od ideologija, ali ovo nije ideološko izvješće. nalazimo se u svijetu koji je izuzetno složen, turbulentan i Europska unija tu treba biti u stanju igrati svoju ulogu, isto tako i vojnu e, ulogu. E, kolege govore o militarizaciji Europske unije, pa to je priča, bajka, ne postoji nešto takvo. E, kada govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Ako želimo e, tu politiku trebamo e, zapravo mnogo više e, vojnih snaga jer danas kada govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici imamo gotovo na, uvijek na raspolaganju isključivo civilne snage. A kao što vidimo situacija koju imamo nije baš onakva kako neke kolege upisuju. Dakle, ne govorimo ni o kakvoj militarizaciji kako, kako oni tvrde. Činjenica je da u skoro svakoj kriznoj zoni u kojoj je Europska unija prisutna dajemo svoj doprinos ponekad vrlo skroman, ali to je jasno pokazuje da nam treba i više Europe, više Europe, tako da imamo zajedničke trupe, da imamo nacionalne trupe, nema veze kako je pragmatično rješenje, ono mora biti pragmatično. E, nitko neće e, uspjeti nadoknaditi vrijeme koje ćemo izgubiti postoje mjesta u kojima e, ne trebamo intervenirati. Evo kada sam čuo početkom tjedna da će se američke trupe drastično povlačiti iz e, Afrike, iz Malija, iz Nigera, a mi trebamo računati istovremeno na Amerikance. Ne, moramo biti u stanju sami preuzeti odgovornost. Postoje zone u kojima nemamo iste prioritete kao naši saveznici. To ne znači da mi nismo saveznici, to ne znači da dovodimo u pitanje naše povijesne veze. To je jednostavno zdravi razum koji Europska unija mora pokazati, ona mora preuzeti odgovornost za svoje prioritete i intervenirati tamo gdje drugi to ne mogu činiti u naše ime. To je stvar zdravog razuma. Ako želimo pak nestati sa geopolitičke karte, onda to ne moramo učiniti. Ali ako ne želimo, onda je to odgovornost koju trebamo preuzeti. Hvala lijepa i sada zaključujemo ovu raspravu. Sutra ćemo imati glasovanje. Prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, odnosno na raspravu o stanju u Libiji, želim vas obavijestiti da je donesena odluka u vezi sa imenovanjima u klubovima i u odborima. U današnjem zapisniku se to navodi i to danas stupa na snagu. Hvala lijepa na vašoj suradnji i hvala vam na vašem radu. Obraćam se naime izvjestiteljima. A sada ćemo imati jednu kratku stanku od pet minuta kako bi se svi mogli odmoriti koji su sudjelovali u ovoj raspravi i za pet minuta nastavljamo. Thank you. u vijećnicu imate i podatke o ovoj novoj metodi. Dakle, treba jednostavno stisnuti jedan gum, to je vrlo sve skupa jednostavno. Evo, za početak, u ime komisije riječ ima gospodin Borelj u ime komisije. Nakon toga će uslijediti gospodin McAllister i gospođa Kati Piri u ime Pučana, odnosno socijalista. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodo zastupnici. Situacija u Libiji sve je gora. Možda ćemo u sljedećih nekoliko dana ipak ugledati tračak nade, ali od Božića napadi Haftarovih snaga su intenzivirani. bombardiraju civilna područja, 30 vojnika izgubilo je živote, radi se o kadetima u vojnoj školi u Tripoliju. I naravno te napade osuđujemo, ali mi cijelo vrijeme osuđujemo napade, a cijena u ljudskim životima ovog rata putem različitih posrednika postaje za libijski narod jednostavno nepodnošljiva. E, nepodnošljiva je već neko vrijeme. Tisuće je prognanika u Tripoliju, tisuće boraca koji su izgubili živote, 300 civila izgubilo je živote, redoviti su napadi na bolnice,